Poštovane dame i gospodo, lijepo vas molim da zauzmete svoje mjesta. U pripremi ovog izvještaja ovo je prvi sastanak koji ima AFED zajedno sa SEDEom, a u zajedničkom postupku e, sa budžetom Pozdravio bih kolegu Johna Artura. E, želiš li reći nekoliko riječi? Ne samo želim reći da sam sretan što smo obavili ovaj posao zajedno. Thank you very much. Hvala lijepa. E, žele li izvjestitelji nešto reći? To nije slučaj. Gospodin Teron također ne želi ili želi nešto reći? Ne. Odlično. E, kompromis broj 1 za, protiv. Dobro jutro. Kompromis broj jedan. Tko je za? koji je izvještaj, onaj o kojem razgovaramo i koji je na dnevnom redu, a to je nacrt izvještaja o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ispričavam se zbog toga. Dakle, e, kompromis jedan. Tko je za? Protiv suzdržan usvojenom. Prelazimo sada na kompromis broj 2. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo e, sada na amandman 24. Tko je za? Protiv, suzdržan, e, odbija se. 25. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 26. Za, i 27 protiv, suzdržan, odbija se. 28 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržan, ne odbija se. 30 za, protiv, dakle 30 za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 31 za, protiv, suzdržan, e, provjera, vjerojatno slična većina. Zaključujem glasovanje. Gospodine Fleckenstein, znači da je naš, odnosno e, prijedlog se usvaja. Prelazim na prijedlog 33. To se e, riješilo. E, treći kompromis. Tko je za? Ispričavam se. Amandman 32. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 33. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 34 za, protiv, suzdržan, odbija se. E, kompromis 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, prijedlog 43 za, protiv, suzdržan, odbija se. 44 e, podijeljeno glasovanje. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? suzdržan, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržan, odbija se. Znači, e, samo prvi dio amandmana gospodina Greslea se usvaja. Prelazimo na amandman 45. Tko je za? Protiv suzdržan odbija se. 46 e, za, protiv, suzdržano, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržan, odbija se. 48 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 49 e, za, protiv, suzdržan, odbija se. 50 za, protiv, suzdržan, odbija se. 51 za, protiv, suzdržan, odbija se. 52 za, protiv, suzdržan, provjera. Zaključujem glasovanje. E, prijedlog je odbijen 70 prema 26. odnosno 27. 53 e, za, protiv, suzdržan, odbija se. 54 za, protiv, suzdržan, odbija se. 55 za, protiv, suzdržan, odbija se. 56 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržan, odbija se. 59 za, protiv, suzdržan, odbija se. 60 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 64 e, za, protiv, suzdržan, odbija se. 65 za, protiv, suzdržan, odbija se. 66 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržan, e, provjerit ćemo. Zaključujem glasovanje. 32 e, prema 36. Odbija se. 70 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 71. E, glasovanje po dijelovima. Tko je za prvi dio? Protiv suzdržan usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv suzdržan. Vjerojatno se odbija, ali provjerit ćemo. Zaključujem glasovanje. 32 prema 41. Odbija se. 72 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 73 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 74. Glasovanje po dijelovima. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv provjerit ćemo. Mit 30 četrdeset 30 prema 45. Odbija se. 75. tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 76. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 77. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Provjerit ćemo 77. Zaključujem glasovanje. 49 prema 22. Ko je rekao da treba provjeriti? Mogao sam se i misliti. 78 e, za, protiv, suzdržan, odbija se. 79 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 80 za, odnosno ovaj amandman se ne razmatra, prelazimo na 82. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 83 za, protiv, odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amendment amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 102 i 103. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 104. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 105. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 106. Za, protiv, suzdržan, odbija se. 107. Tko je za? O 106 smo već glasovali. 107 za. Protiv suzdržan usvaja se. 108, 109. koje za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 110. koje za? Protiv? suzdržan, odbija se. 111 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 112 za, protiv, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržan, odbija se. 117 za, protiv, suzdržan, odbija se. 118 koji je za, e, sa usmenom, usmenim amandmanom za, protiv, e, suzdržan, usvaja se. 119 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržan, odbija se. 122 za, 122 tko je, je za, protiv, suzdržan, odbija se. 123 za, protiv, suzdržan, odbija se. 124 za, protiv, suzdržan, odbija se. 126 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 129 za, protiv, protiv, suzdržan, usvaja se. 130. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 3. E, za, protiv, suzdržan, odbija se. 4. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 5. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6. Za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zaključujem glasovanje. 41 prema 36, dakle usvaja se. Uvodna izjava 7, tko je za, a protiv, suzdržan, usvaja se. 8 za, protiv, nije jasno, provjerit ćemo. Zaključujem glasovanje. 32 prema 43, znači odbija se. E, znači broj 9, ne, broj 8 se odbija. Prelazimo sada na amandman 9. Ko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 10 za. Protiv suzdržan usvaja se. 11 za. Protiv suzdržan usvaja se. 1. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 2. Za. Protiv suzdržan usvaja se. Prelazimo sada na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. 54 prema 23, dva suzdržana, amandman se usvaja. Gospodin Kuzo. Guje je glasovao protiv zato što e, ne podržavamo opći pristup i zato smo pripremili svoj manjinski izvještaj. Hvala. E, hvala lijepa. E, to je vaše pravo da podnesete svoj izvještaj. Ovime zatvaramo ovu točku dnevnog reda i zahvaljujem svim kolegicama i kolegama iz odbora za proračun. Gospodine predsjedniče, želite nešto reći? Želim pozdraviti rad izvjestelja i čestitati i veselim se zbog kakvoće odnosa naša dva odbora